So, ladies and gentlemen, dear friends. Dame i gospodo, molim vas da zauzmete mjesta. Htjeli bismo započeti sa našim saslušanjem. Pozdravljam naše stručnjake koji smo, koje smo pozvali nadam nam se pridruže danas i želim im na tome zahvaliti u ime našeg odbora. Također mi je vrlo drago što mogu pozdraviti gospodina Klausa Ditra Boaharta, ravnatelja iz glavne uprave za energetiku, koji će dati uvodnu izjavu. Saslušanje o tržištu plina bilo je predviđeno za ožujak, ali smo ga pomaknuli na veljaču s obzirom na to da imamo pred sobom sada prijedlog revizije direktive o plinu, tako da ćemo danas staviti naglasak na predloženo produljenje odredaba ove direktive na plinovode. Čućemo različite stručnjake iz privatnog sektora i iz akademskih krugova i s njima ćemo razgovarati o predloženoj reviziji i e, jedinstvenog tržišta za plin i sigurnosti opskrbe plinom. Imamo 30 minuta za dva sata i 30 minuta za saslušanje od 14.30 do 17 sati. I zamolio bih naše stručnjake da ne govore dulje od 10 minuta jer bi nam bilo drago imati nakon toga živahnu raspravu. Saslušanje ćemo podijeliti na tri dijela. Započet ćemo sa uvodnom izjavom komisije nakon čega ćemo čuti četiri stručnjaka koje smo zamolili da iznesu svoja gledišta o mogućim posljedicama predloženih amandmana na direktivu o plinu za tržište plina i na sigurnost opskrbe plinom. I na kraju ćemo imati raspravu između zastupnika i stručnjaka sa pitanjima i odgovorima. Prije nego što dam riječ gospodinu Borhartu, reći ću i ja nekoliko uvodnih riječi, budući da sam ja i izvjestitelj za reviziju ove direktive. Tako da sam i ja u parlamentu nadležan za izradu prijedloga u tom smislu odbora ITRE. Kada govorimo o infrastrukturnim projektima za plin u Europskoj uniji, naročito onim projektima koji povezuju Europsku uniju sa trećim zemljama, trebamo se pozabaviti dvama važnim pitanjima. Prvo, pravna pitanja. Odnosno, je li određeni projekt u skladu sa cjelokupnom pravnom stečevinom Europske unije i kako bismo to utvrdili, trebamo i pravnu jasnoću, a i dosljednost postojećeg zakonodavstva. To je preduvjet e, za neovisnost i sigurnost opskrbe energentima. To je također ključno i za sigurnost e, i općenito za konkurentnost e, i jednake uvjete za sve operatere na tržištu i također za sigurnost dugoročnih ulaganja i za predvidljivost istih. To su ključni elementi jer svaki subjekat na tržištu plinom želi igrati po istim pravednim pravilima. Ovo nije prvi puta da želimo primijeniti zajedničke odredbe na cjelokupno tržište Europske unije i na cjelokupnom teritoriju Europske unije. Dakle, to znači i e, isključiva gospodarska područja i teritorijalne vode Europske unije. Imamo prijedlog komisije o reviziji direktive o plinu koji se upravo time bavi, odnosno proširenjem primjenjivosti europskog prava na ova područja, dakle na pristup trećih strana, na zahtjeve o transparentnosti i to na sve plinovode koji povezuju Europsku uniju sa trećim zemljama i to je ono o čemu danas želimo raspraviti na ovom sastanku. Imamo tu i drugi aspekt, odnosno politička pitanja. A to je pitanje je li određeni projekt u skladu sa ciljevima energetske unije, odnosno diversifikacijom e, pravaca dobave, diversifikacijom e, ponuđača i tako dalje. Kako će to utjecati na sigurnost zemalja članica Europske unije i na cjelokupnu Europsku uniju? To su politička pitanja. U Europskom parlamentu imali smo niz rasprava na plenarnoj sjednici o ovoj temi. One su bile uglavnom političke prirode a e, se velika većina se uvijek složila u tome da projekti koji nisu u potpunosti u skladu sa našim odredbama o sigurnosti opskrbe ne zaslužuju potporu Europske unije. Jasno je rečeno nakon svake plenarne i nakon svake rasprave u Europskom parlamentu da ne smiju postojati takve prepreke. Prije godinu i pol dana imali smo saslušanje u parlamentu koje su organizirala četiri kluba zastupnika e, zajedno sa jednim konzorcijem o tome i tada smo to isto ponovili. Moram reći sljedeće. Naša direktiva bavi se pravnim aspektima ali ponekad je teško izbjeći i političku raspravu. No, želim ipak istaknuti da se rasprava treba baviti pravnim aspektima i vidimo koliko pozitivan učinak ima provedba trećeg paketa za energetiku na bolji rad europskog tržišta energentima. I to je ono što sada radimo. Proširujemo treći energetski paket na cijeli teritorij Europske unije i treba vidjeti kako možemo i dalje poboljšati situaciju proširenjem odredaba ovog paketa na sve infrastrukture koje povezuju Europsku uniju sa trećim zemljama. Znamo da imamo tu dva slučaja, dva postojeća plinovoda i to su projektirani plinovodi, osim toga i plinovodi u izgradnji. Tako da i u tom smislu dijelimo svoje odluke na dvije skupine plinovoda, na postojeće i one u izgradnji ili u pripremi u fazi projektiranja, jer to zahtjeva različite pristupe. Evo, to je bilo nekoliko riječi od mene za početak. Kao što vidite, nisam se izrazio za ili protiv nekog konkretnog rješenja kada je riječ o općem pristupu naše direktive i pristupu ovom saslušanju, budući da sam ja nadležan za cijeli predmet ne kao predsjednik samo odbora ITRE, nego kao i izvjestitelj. A sada e, želim dati riječ gospodinu Borhartu ravnatelju iz glavne uprave za energetiku koji će nam objasniti e, razloge za predloženu reviziju direktive o plinu. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče i hvala što ste zacrtali razlike između stručnjaka na panelu i predstavnika komisije. Ja nisam stručnjak, nego sam državni službenik i u tom svojstvu želim malo razjasniti naš prijedlog i to ću učiniti na dva načina. Dakle, objasnit ću zašto smo iznijeli ovaj prijedlog, a nakon toga ću prikazati što predlažemo. I to na vrlo sažet način. Započeo bih sa ciljevima kojima se prijedlog vodi. Prijedlog e, izmjene i dopune direktive o plinu nastoji kao prvo pružiti pravnu sigurnost kada je riječ o pravilima koje se primjenjuju na plinovode koji dolaze iz trećih zemalja u Europsku uniju. Ta pravna sigurnost je važna i treba donijeti koristi svim dionicima, što znači ulagače u plinsku infrastrukturu, ali i potrošačima na tržištu. Naš prijedlog izmjene razjašnjava zakonodavni okvir i to s obzirom na različite prakse i tumačenja koja su proizišla iz rasprava u vezi sa izgradnjom i radom Sjevernog toka 2. Izmjene i dopune ove direktive uvode odredbe koje osiguravaju da pravila koja se odnose na plinovode koje povezuju dvije zemlje članice, dakle unutar Europske unije, trebaju biti ista koja se primjenjuju na plinovode koji dolaze iz trećih zemalja na teritoriju Europske unije. Dakle, jednako postupanje između uvoznih e, plinovoda i onih koji postoje na teritoriju Europske unije. Također se želimo osigurati da svi plinovodi u Europskoj uniji i oni iz trećih zemalja e, posluju po istim uvjetima transparentnosti, da su pristupačni drugim subjektima, odnosno operaterima i da se njima upravlja na učinkovit način. E, s obzirom na to da uvozimo velike količine plina, Uvozni plinovodi i njihov rad imaju značajan učinak na domaće tržište, a i na međunarodno tržište e, koje izravno ili neizravno opskrbljuju ovi plinovodi. Primjena direktive o energetici na te plinovode, naročito e, kada je riječ o zahtjevu pristupa trećim stranama i e, na regulatorni nadzor, može i tako će i učiniti poboljšati konkurenciju na e, unutarnjem tržištu i, također na tržištu dobave i to će dovesti do manjih cijena plina za potrošače u EU, a povećat će i sigurnost opskrbe. Također, neograničeni pristup uvoznim plinovodima, dakle ako nemamo nikakvih europskih pravila za te plinovode, mogao bi ojačati mm, prednosti na tržištu određenih e, dobavljača i to bi moglo dovesti i do zlouporaba položaja na tržištu od strane takvih subjekata. Evo, to je logika kojom su se vodili u izradi ovog e, prijedloga. Pravna osnova je naravno e, e, članak 194. E, ugovora o funkcioniranju Europske unije, a direktiva, kao što sam rekao, donosi jasan zakonodavni okvir za rad plinovoda u Europskoj uniji i na granicama Europske unije. Nitko ne propituje ispravnost ove pravne osnove iz članka 194. za unutarnje i e, plinovode i plinovode na granicama Europske unije. Tri napomene kada je riječ e, o pravnoj osnovi i o pravnom nadzoru. Prvo što valja reći jest da primjena europskog prava kao što je u našem prijedlogu ograničena isključivo na jurisdikciju Europske unije. A ta jurisdikcija prema pravnom mišljenju Europske komisije znači teritorijalne vode i isključiva gospodarske, e, gospodarska područja zemalja članica. No jasno je da nema ekstrateritorijalne primjene europskog prava koja bi bila predviđena našim e, prijedlogom. Druga napomena, i to je ono što se često zamjera našem prijedlogu, jest da taj prijedlog nema učinka na e, prava zemalja članica sukladno e, stavku drugom članka 194. A to se odnosi na energetski miks i određivanje uvjeta za iskorištavanje energetskih izvora i na odabir različitih izvora ili na ustroj e, domaće infrastrukture i strukture energetske opskrbe. To se ne, u to se ne ulazi našim prijedlogom. I ono što je najvažnije, time se ne E, zabranjuje izgradnja niti jednog plinovoda, što uključuje i Sjeverni tok 2. I na kraju, prijedlog komisije dopunjava mandat e, Sjevernog toka 2 za pregovore koji je komisija zatražila od vijeća, jer smatramo da taj mandat može poslužiti u premašivanju razlika koje bi mogle postojati cijelom duljinom plinovoda, jer ako plinovod dolazi iz treće zemlje, prvi dio će se ravnati po pravu te treće zemlje i onda po pravu mora možda i onda našem pravu, dakle imate tri različita prava i ako među njima postoje sukobi, onda bi mogući izlaz mogao i trebao biti prema našem prijedlogu upravo putem pregovora o kojima bi se iznašao stabilan i jasan regulatorni okvir za rad ovog plinovoda. Dopustite sada da prijeđem na sadržaj prijedloga i to bih podijelio na tri tematska područja. Prvo područje su glavni suštinski elementi i načela. I ta načela i elementi se primjenjuju na plinovode koji dolaze iz trećih zemalja. I to su to i e, razdvajanje, pristup trećih strana, regulirane cijene, transparentnost i mogućnost traženja izuzeća od prethodno spomenutih načela. Primjenjujući načela razdvajanja i pristupa trećih strana ovim plinovodima, Često vjerujemo da ćemo moći poboljšati konkurenciju u dobavi i osigurati opskrbu. Nedostatak transparentnosti u radu ovih uvoznih plinovoda može predstavljati opasnost stajališta sigurnosti opskrbe. Zbog toga je izuzetno važno pobrinuti se da informacije o radu i održavanju važne infrastrukture se stave na raspolaganje tržištu i također nadležnim e, europskim i e, nacionalnim tijelima. Svi plinovodi koji idu u treće zemlje ili dolazi iz njih prilikom ulaska na europski teritorij mogu zatražiti pravo na razdvajanje, pravo e, pristupa trećih e, strana i regulirane cijene e, po članku 36. direktive o plinu. Tu su preduvjeti sljedeći. Dakle, plinovod ne smije štetiti tržišnom natjecanju, također ne smije šetiti učinkovitom radu unutarnjeg tržišta i ne smije ugrožavati sigurnost opskrbe u Europskoj uniji. Dakle, sve u svemu prijedlog stvara preduvjete kojima se omogućuje europskim potrošačima e, da imaju koristi od tržišnog natjecanja na tržištu plina i također im omogućuje da se nađu u e, sigurnoj situaciji kada je riječ o sigurnosti opskrbe. Drugo područje odnose se na izuzeća za e, postojeće plinovode. Zašto smo predvidjeli izuzeće za postojeće plinovode, dakle iz i u treće zemlje? Pa e, zbog postoja, e, postojeće pravne nesigurnosti i zbog nesigurnosti, kao što sam već spomenuo, na e, putu plinovoda, ali isto tako izuzeće iz članka 36 se ne, ne primjenjuje na postojeću infrastrukturu, a također moramo uzeti u obzir da su postojeći plinovodi već obuhvaćeni među vladinim sporazumima ili ugovornim odnosima koji se ne mogu baš e, sasvim jednostavno prilagoditi našem pravu i zbog toga smo uveli ta izuzeća. Dodjeljivanje tih izuzeća je e, nešto što je u unilateralnoj nadležnosti zemalja članica. Prema našem prijedlogu to ne zahtjeva nikakav pristanak treće zemlje ili neku aktivnu ulogu ili čak odobrenje komisije. Dakle, to je odluka koju donosi dotična zemlja članica i koja se usvaja na temelju nacionalnih postupaka. Izuzeće se ograničava na postojeće plinovode, a postojeći plinovodi su oni koji su dovršeni prije stupanja na snagu ovog amandmana, odnosno izmjena i dopuna direktive o plinu. Dakle, uglavnom zemlje članice mogu odstupiti od glavnih e, uvjeta, od razdvajanja pristupa trećih strana i također od reguliranih cijena. I to mogu činiti pod istim uvjetima kao i onima iz članka 36. Dakle, to ne smije štetiti tržišnom natjecanju, to ne smije dovesti u opasnost učinkovito funkcioniranje unutarnjeg tržišta, niti ne smije ugroziti sigurnost opskrbe. Također ne postoji neki vremenski rok predviđen našim e, prijedlogom, ali trajanje izuzeća treba se obrazložiti i treba biti vezano za konkretne projekte. Dakle, to može biti razdoblje deprecijacije ili trajanje ugovora ili trajanje IGA. I u komisiji, obično u praksi, e, dajemo izuzeće na razdoblje od 25 godina. Produljenje nije izričito isključeno niti izričito dopušteno, to se može ostvariti, ali mora biti opravdano. Koje su posljedice toga za zemlje članice? I ovdje Mnoge zemlje članice su postavile određena pitanja i izrazile nedoumice, no zemlje članice će imati dovoljno fleksibilnosti kako bi zadržale e, postojeće aranžmane za e, dozvole uz postojeću mogućnost da daju izuzeća za ove plinovode. Dakle, budući da se ta izuzeća trebaju dati unutar godinu dana, dakle prije e, roka za preuzimanje ovoga prijedloga i izmjena i dopuna, odredbe direktive o plinu se nikad neće primijeniti na ove plinovode ako se dodijeli izuzeće u tom razdoblju. Zemlje članice koje se pozovu na pravo izuzimanja ne moraju ni o čemu eh, pregovarati, ne moraju sklapati ugovore, nego jednostavno mogu dodijeliti to izuzeće. I treće područje je savjetovanje sa nadležnim vlastima. Već u postojećem sustavu imamo sustav savjetovanja između dionika, a to možemo proširiti i na vlasti trećih zemalja koje mogu biti zakonodavne vlasti, to mogu biti i ministarstva za energetiku u tim zemljama. Ali ono što je važno jest da konzultacija znači da ta tijela moraju imati mogućnost izdati mišljenje i zauzeti stajalište o zakonodavnim pitanjima vezanima za plinovod. Ako oni ne odgovore, onda nacionalne vlasti u zemljama članicama mogu postupiti kako žele. I za kraj, samo jedna napomena koja izlazi iz okvira prijedloga, a to je pitanje koje se često postavlja, da, nismo napravili procjenu učinka i to iz dobrog razloga. Komisija smatra da je ovo zapravo pojašnjavanje postojećeg zakonodavstva, a ne uvođenje novog. To je načelo koje smo sada napismeno uvrstili u direktivu i ono je postojalo i prije u vezi sa plinovodima koji su ulazili u EU uniju kao opće načelo energetskog prava, tako da nije bila potrebna procjena učinka. No, kao što znate, Komisija je provela javnu raspravu u trajanju od 8 tjedana između prosinca i siječnja i zaprimili smo 34 komentara od 22 E, subjekta, dakle 65% komentara je bilo došla e, dosta kritično, a 12 e, komentara, dakle otprilike 35% je bilo pozitivnih. Mene taj ishod nije iznenadio. Zašto? On odražava raspravu koja se usredotočila na jedan konkretan projekt plinovoda, a to je Sjeverni tok 2, kao što je svima poznato. I U svjetlu toga ne smijemo precijeniti ishod ove javne rasprave. Dakle, na kraju mogu reći da se nadam da ovaj kratak e, pregled prijedloga pokazuje da unatoč visokom stupnju politizacije ovog prijedloga zbog jednog projekta u radu da ipak unatoč tome vidimo da je komisija odradila svoj posao kao i obično. Kao čuvarica ugovora i nadležna za provedbu europskog prava, komisija mora djelovati kada dolazi do razmimoilaženja u tumačenjima europskog prava, kako bi se spriječila neprovedba. Hvala lijepa approach. E, jako je važno da znamo kakav pristup ima Europska unija svemu ovome. Stoga molim e, još jedno da naši e, stručnjaci ne govore dulje od deset minuta jer bismo htjeli imati vrlo dinamičnu raspravu. Najprije dajem riječ Lapu Pisteliju. Pozdravljam ovdje našeg bivšeg kolegu koji je bio ovdje zastupnik od 2004. do 2008. godine. A prije toga bio je zastupnik u talijanskom parlamentu. Vi ste član upravnog odbora e, u instituta Afari Internacionali za europske poslove a također e, se e, ste u e, radite u europskoj energetskoj kompaniji sada. Hvala. Izvolite, hvala lijepa. Prije svega dopustite da zahvalim ovom odboru i njegovu predsjedniku što nas je pozvao da dođemo na ovo važno saslušanje o direktivi o plinu. U ovih deset minuta ću vam eh, htjeti eh, govoriti možda ne toliko o pravnoj perspektivi, već više jedno tržišne stanovišta. Osim toga, ja dolazim iz Italije i u tom smislu to tržište dobro poznajem. Više ću se usmjeriti na postojeće plinovode nego li na nove. Eni je jedna od šest najvećih eh, energetskih tvrti u svijetku. Bavimo se e, naftom e, i plinom otprilike 70 država u svijetu. A također smo operateri za plin i u Italiji i drugdje. I 37 e, kubnih milijardi kubnih metara godišnje prodajemo u samoj Italiji. Dakle.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 Prosta, uzmite u obzir da je zbog tehnologije gubim neke sekunde. E, Italija zapravo je treba energente, baš kao i sve druge države Europske unije i ona je također u energetskoj tranziciji u skladu s Pariškim klimatskim sporazumom. Uvijek pokušava imati raznovrsne energetske puteve i opskrbljivače kako ne bi zbog jedinstvene rute ili jednog dobavljača postala ovisna. U Italiju dolaze dva e, plinovoda, jedan iz Libije, drugi iz Alžira a s druge strane postoje e, oni koji dolaze iz e, Rusije na koje je to e, povezano, a ima i tri terminala za ukapljeni plin. Je li europsko tržište zapravo u jakoj ili slaboj poziciji? u plinu. Plin je važan u energetskom miksu u Europi. Zahvaljujući njemu se grijemo fleksibilno izvor električne energije i podržava također korištenje obnovljive izvora energije. E, to plin je predstavlja otprilike 25% potrošnje energenata u Europi. Prema tome, povoljnije smo smješteni što znači sigurnosti i energetskih potencijala. 30 e, milijardi kubnih metara manje je e, bila potražnja za plinom od 2012. do 2017. godine, odnosno proizvodnja, što je značilo da se tih 7% više uvozilo iz drugih zemalja. Međutim, to nije niti iznenađujuće, niti to predstavlja opasnost. Europa je pokušavala imati što veći stupanj sigurnosti opskrbe, kako regulatorno, tako i sa stanovišta tržišta. S pravnog stanovišta podsjećam vas na nedavnu reviziju uredbe o opskrbi plinom, koja govori o sofisticiranim sustavima i osiguranju opskrbe na cijelom kontinentu. S tržišnog stanovišta Europa se može osloniti na LNG terminale, što predstavlja eh, E, inače, svega 27% koje je korišteno prošle godine od tih potencijala. A imamo i veliku infrastrukturu uvoza sa 465 milijardi kubnih metara totalnog kapaciteta što je puno veće od naše sveukupne potrošnje. 220 milijardi kubnih metara po svakom kapacitetu, što predstavlja gotovo tri puta više nego li što je postražnje Njemačke za e, samim e, plinom. Dakle, ako pogledamo kakva je situacija i e, miks plina u 28 država Europske unije, sve više se smanjuje i stalno se smanjuje proizvodnja plina u Europskoj uniji. 63% naših potreba za plinom uvozimo kroz plinovode. Kada mislimo na naše uvoz uvijek mislimo na Rusiju. Međutim, e, u Europi se uvozi kroz Alžir, Libiju, e, Španjolsku e, i putem Norveške, dakle dolazi nam plin iz Sjevernog mora što predstavlja više od pola naših uvoza i značajno pridonosi e, sigurnosti energetskom opskrbom Europe. A e, LNG terminali predstavljaju svega 10%, a nedovoljno koristimo europske potencijale jer ih koristimo u svega 24%. Postojeća LNG infrastruktura štiti Europu od prevelikih povećanja cijena i od oligopola. Europa ne treba više uvoziti ukapljenog plina zato što je, su konkurentnije cijene plina uvezenog putem plinovoda. Znate da se ukapljeni plin jako razvija a u sljedećih sedam godina pojavit će se ogromni kapaciteti takvog ukapljenog plina, prvenstveno iz Australije i SAD-a. Međutim, e, Europa ovdje nije bitna što se tiče niti opskrbe, e, niti ponude. Samo 50% u, e, samo vezano za ponuđen plin, jer će preko 50% kupiti, odnosno dvije trećine kupuje azijske zemlje. Što se tiče e, perspektiva tržišta i e, iz perspektiva potrošača, mogućnost da se ukapljeni plin u budućnosti kupuje jeftinije iz SAD-a ili drugih, s obzirom na to e, da će vjerojatno plin postati jeftiniji i sam prevoz postati jeftiniji, to će vjerojatno biti korisno. Međutim, za sada samo je malo e, pošiljki iz SAD-a došlo u Europi jer e, ukapljeni plin, odnosno oni koji ga proizvode, prije se obraćaju azijskim tržištima koji plaćaju više nego li što plaća Europa. To je prikazano crvenom, odnosno žutom bojom na slajdu jer u osnovi to se sve više vrti oko situacije na tržištu nego li oko politika. Europa pokušava u posljednjim desetljećima imati diversifikaciju e, izvora opskrbe i tako trebamo nastaviti. Mi se koncentriramo na stabilnost i procjene rizika vezano za te nove odredbe i pitamo se bili takva direktiva kompenzirala takve rizike e, koje bi značajno bile dobri za Europsku uniju. U Alžiru zaista postoje rizici za izmjeni se sadašnja pravila. E, Eni sada e, dogovara ponovno svoj ugovor sa Alžirom i mi baš kao niti kod druge si ne možemo dopustiti to radimo u neizvjesnim pravnim okvirima. Jer jednostavno Alži će odlučiti da ne prodaje to što ima Europi već drugima i na taj način će dovesti u eh, opasnost sigurnost naše opskrbe. Što se pak Libije tiče, s obzirom na sve rizike, prijedlog bi zapravo mogao dovesti do eh, novog eh, ugovora sa Libijom u trenutku kada se ta zemlja suočava s ogromnim e, izazovima. Jako sam dobro uočio što je moj prethodnik o tome malo prije rekao. Što se tiče stabilnosti za partnere, Europa je promicala razvoj ključnih infrastruktura iz svih izvora opskrbe oko nas. Moramo e, se usmjeriti na e, načela koja su nam omogućavala sigurnost, dakle već postojeće nafto, e, plinovode. Inače, e, e, po, mogli bismo dovesti do puno pregovora i to na različitim geopolitičkim geopolitičkim razinama što bi dovelo u pitanje svu onu stabilnost koju u regulatornom smislu želi Europska komisija. Neću ponavljati ono što je rekao predstavnik komisije, ali e, moramo pažljivo razmotriti e, efekte ovoga što radimo sa naftovodima. Primjenu direktive bilo bi pametno načiniti samo za nove plinovode, a ne za stare, jer retroaktivna primjena na 16 postojećih plinova mogle bi dovesti do neizvjesnost i neprevidivost pravnih okvira. Osim toga, mogli bismo zamisliti da ćemo imati i sustav gdje će teret dokazivanja biti obrnut. Što znači da samo u slučaju kada bi Europska komisija i države članice na koje se to odnose smatraju da postojeći režim se može primijeniti na ovu infrastrukturu i kada bi to bilo štetno na opskrbu i na funkcioniranje unutarnjeg tržišta, te u tom slučaju bi komisija morala predložiti mjere za ublažavanje rizika te da se pozabavi pitanjima vezana za opskrbu pravni aspekti su nešto čime se trebaju baviti pravne službe, ali želim zahvaliti svima vama što ste organizirali saslušanje. Međutim, što se tiče stava poduzeća za koje radim, postoji još uvijek nedostaci u međusobnom povezivanju pojedinih dijelova naših tržišta. Dakle, mogućnost da se E, tog, e, tijek plinovoda da promijeni pravac i da sve bude međusobno povezano tako što bolje povezivanje e, bilo bi sasvim pozitivno u poboljšavanju sigurnosti opskrbe Europske unije. Hvala lijepa. Hvala. Dakle, neću dopustiti nikome da govori predugo jer naravno najveći dio ovog našeg rada je, bi trebao biti upravo e, naša diskusija. A sada dajem li govornom, e, govorniku, e, gospodin Simens iz Amber Grića, litavske tvrtke, gdje je radio 2013. godine. Prije toga radio je u jednoj drugoj tvrtki u Litvi i inače je inženjer po struci. Izvolite, uzmite riječ. E, hvala. Pripremio sam kratko izlaganje koje ima za cilj da izazove raspravu Što se tiče sigurnosti opskrbe, mislim da u tome možemo biti uspješni. Mi smo to sasvim izravno osjetili. Bili smo izolirano tržište te osjetili sve e, negativne efekte imati opskrbu iz jednog izvora. I to rezultira mnogim manipulacijama. Sigurnost opskrbe ima i pozitivne i negativne e, učinke o kojima ću govoriti. Pozitivno jest da je to zaista nešto što je u funkciji tržišta. Ako tržište dobro funkcionira, tada se jamči sigurnost opskrbe. Vjerujte mi kad to kažem. Mi smo zaduženi za funkcioniranje tržišta polina u našoj zemlji. Zajedno s druge dvije baltičke zemlje e, radimo na tome da se e, e, između te, dakle, tih zemalja uspostavi zajedničko tržište. Mi radimo na tome e, da imamo sve bolju uslugu i da radimo na dobrobit opskrbljača na našem tržištu i vidimo da to širi naše tržište i privlači e, više poduzeća. Radimo dakle na različitoj strukturi i diversifikaciji izvora opskrbe. Negativni aspekti su oni koji dolaze kod narušavanja tržišta i nedovoljne transparentnosti. Evo e, da to ilustriram, pa možemo o tome na kraju raspravljati. Intervencija u regulativnu strukturu e, nepostojanje regulative kad se radi o offshore plinu je nešto što ću pokušati ilustrirati. Na primjer, njemačke obale e, e, vidi se da tamo ima plina, a u e, Njemačku saveznu agenciju se e, traži da intervenira eh, u njihovom plinovodu za koje je zadužen njemački eh, regulatorno tijelo. Bez obzira o tome kakvom se komercionalnom projektu radi, potrebno je jedno izuzeće i postavlja se pitanje je li to potrebno za samo tržište. Stalno čujem argumente taj će plinovod zajamčiti jeftiniji plin za njemačko tržište zbog toga što će cijene biti niže jer će prevaljeni put i cijena puta biti bolje. Ali Litva je bliža Rusiji i e, puno je jeftinije da iz Litve dolazi u Njemačku E, sam e, plin koji dolazi iz Gazproma. I e, još nešto o čemu možemo raspravljati. Možemo si pitati zašto su isti uvjeti na tržištu i transparentnost nešto što za određene kategorije predstavlja problem. Želim vam samo još jedno reći da kada vidimo da e, domaća proizvodnja u Europskoj uniji se smanjuje, radi se o proizvodnji prirodnog plina. Međutim, ne zaboravimo da se sve više proizvode drugi plinovi, sintetski plin, bioplin, e, koji će se prenositi, da prolaziti kroz iste plinovode. U tom smislu će jednoga dana možda potražnja za uvozom prirodnog plina iz trećeg zemalja biti puno manja. Zaključci. E, prijedlog komisije e, vezano za promjenu e, područja primjene <clears throat> odredba o plinu e, ovisi dakle o primjeni ovoga na cijelom teritoriju Europske unije. I moralo bi samo na pozitivan način utjecati na ponašanje ulagača. Naime, Europa je atraktivno tržište i e, ne smijemo se bojati da ulagači neće htjeti ulagati. Otkriću vam jednu tajnu. Države koji proizvode plin imaju puno plina, ali treba im novac. I to prema tome nema se bojati jer oni traže kome to prodati. A novi izvori e, plina su jako dobri jer je to pozitivno s obzirom da će to smanjiti dominaciju na tržištu. Hvala lijepa, stojim vam na raspolaganju za pitanja. Hvala vama. Sad ću prati riječ trećem govorniku, profesoru Andreasu Goltau, profesoru za međunarodne odnose i direktoru Centra za međunarodne odnose na sveučilištu u u e, središnjem Londonu. On e, se tako također predaje na Harvardu, Centru za političke znanosti i međunarodne pitanja. Ranije je obnašao i druge dužnosti, u predavaju školi za javnu politiku e, u Europi. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju cijenjeni članovi ovog odbora. Velika mi je čast što danas mogu biti ovdje i govoriti o ovako vrlo važnoj temi i htio bih samo podijeliti moje razmišljanje iz evo akademske perspektive. Dopustite da na početku kažem da se u se slažem sa osnovnom premisom komisije, a to je da integrirano tržište marka jeste temelj e, europskog projekta Direktiva o plinu iz 2009. godine imala je vrlo važnu ulogu upravo u tom pogledu. Zapravo, ispunila je mnogo ciljeva, potaknula je e, tržišno natjecanje na tržištu plina, transformirala je tržište e, plina e, niže cijene za korisnike i također je mm, prisilila nacionalna poduzeća da odustanu od svojih nacionalnih ili regionalnih e, e, monopola i e, zapravo pridonjela funkcioniranju tržišta i e, pridonijela sigurnosti opskrbe e, energijom. To je sve plodovno, uvijek se stvari mogu poboljšati, ali pitanje koje se da postavlja je li revizija ove direktive donosila li ona dodatna poboljšanja? A odgovor je hm, imam određene dvojbe. I u tom pogledu imam nekoliko pitanja. Prvo pitanje se odnosi na do, dosljednost. Cijela ideja e, revidiranja direktive o tržištu plina ima za cilj stvaranja jednog koherentnog okvira, kao što smo čuli, za sve e, plinovode iz i u e, Europsku uniju. I u to znači da se zapravo primjenjuju idejna pravila na e, sve one um, e, opskrbne pravce koji dolaze u Europsku uniju. Pa, međutim, to znači da imamo dva regulatorna režima koje se primjenjuju na jedno, te isti plinovode i to zapravo stvara dodatne probleme. Da ne ovdje ulazimo u ali ako imamo taj problem, onda moramo pronaći i rješenja. A rješenje se ovdje predlaže u obliku davanja, odobravanja odstupanja za postojeće e, plinovode te također mogućnost e, davanja izuzeća za nove e, plinovode. Međutim, ono što je zanimljivo, ako ćete to učiniti, onda zapravo prelazite na e, pristup razmatranja e, svakog slučaja pojedinačno, a to znači da zapravo se ponovno vraćate na situaciju koja je postojala, odnosno može dovesti do toga da se slični plinovodi tretiraju na potpuno različite način. Dakle, ono što se postiže nije dosljednost, nego je zapravo ovako jedna zahtjeva pa ili patchwork. Što više, ovdje se govorilo i o um, dodatnoj pravnoj sigurnosti ali o čemu ovdje govorimo kada govorimo o retroaktivnim promjenama koje se odnose na postojeće e, plinovode. Nije to ništa novo, bilo je, imali smo to e, i u prošlosti, međutim to nije nimalo lako. Nije malo lako ako niste sigurni što će biti zapravo raz, e, ishod podnijetog zahtjeva za izuzeće ili odstupanje i to može pa biti vrlo problematično jer e, i, i za poduzeća jer one su donijela odluke na temelju postojećih e, propisa i sada ako imamo ovdje mm, izmjene, e, ako imamo izmjene u samom okviru, to naravno utječe i na same ugovore, a to i to nam nije nepoznato. Mnogo toga se može promijeniti kada je riječ o ugovorima. Moramo samo, trebamo samo pomisliti na e, utjecaj na strukturu vlasništva, u cijena i tako dalje. Naravno, uvijek tu postoji dovoljno prostora za poboljšanja, ali ja smatram da ovaj prijedlog e, ne se toliko e, boljem funkcioniranju tržišta već je riječ o europskom tržištu plina druga točka. E, zapravo riječ je o e, jednom zaključnom, e, logičnom zaključku. Zapravo što je dohadna vrijednost kada govorimo o sigurnosti opskrbe. To su prosto elementi koje ovdje moramo zajedno razmotriti. Energetska sigurnost znači poboljšanu sigurnost opskrbe, to znači da potrošači imaju mogućnost izbora, a to znači i da postoje određeni e, e, dobiti, benefiti za e, same potrošače. E sada kada govorimo o plinovodima, dakle ono što se ovdje ovime postiže jeste zapravo dodatna složenost, a, povrh postojećih sustava sada se ovdje javlja i europski regulatorni okvir. I e, to zapravo postavlja pitanja pitanje praktičnosti ovog e, režima, odnosno njegove primjene na cijelo područje, odnosno na sve plinovode, bilo da je riječ o europskim likinskim e, lovima koji dolaze iz Alžira ili drugih zemalja. S obzirom na te određene nejasnoće i s obzirom na to da postoji potreba za davanjem izuzeća odstupanja moglo bi sve to završiti zapravo u novim pregovorima o um, um, međudržavnim ugovorima. pitanje želimo li to, želimo li to ući. Kada je riječ o novim plinovodima, eh, tu je situacija još složenija što se zapravo ovdje želi postići? Želi se postići e, novi ulazni, e, novi ulazni plinovodi koji će na tržište staviti više molekula, ali zapravo dodatna e, složenost se znači da zapravo projekti za budućnost, projekti novih plinovoda mogu biti ugroženi. Jer za takve projekte potrebne su godine planiranja, financiranja i slično. E, što e, znači da to možda neke odluke, odluke o financiranju budućih projekata uopće neće biti donesene ili pak da e, plinovodi, e, bilo da je riječ o sjevernim ili južnim, e, možda nikada u budućnosti neće biti realizirani. Dakle, već sada je situacija ako projekata nejasna, ali ovo samo nove ove promjene dodatno će zaožiti situaciju. Što se tiče jačanja tržnog natjecanja, bojim se da ove izmjene direktive o plinu neće promijeniti ništa, jer u konačnici zemlje proizvođači će eh, biti ti koji šalju eh, svoj eh, plin onima koji to, koji to žele odkupiti. Dakle, imamo velike kompanije u Ažiru, u Tunisu, Gazprom, u Rusiji. Dakle, ovo neće promijeniti ništa kada je riječ o tržišnom natjecanju u tom pogledu. E, prvo, ovdje još uvijek ostaje pitanje koja je dodatna e, vrijednost ovih izmjena. Istina je da će, naravno, biti dobavljači ti koji, mada e, ma, prvo, dobavljači izvana utječu na formiranje cijena s druge strane imamo e, LNG. Kada je riječ o koristima za potrošače, ja bih rekao najbolje što možete učiniti jeste pridonijeti funkcioniranju e, unutar njege tržišta e, plina. A to znači početi situaciju potrošača. I zapravo to je ono gdje zapravo mi nedostaje analiza učenka. Ako ovdje ove izmjene imaju nekakve koristi, ja ih u ovom trenutku ne vidim. Mi imamo okvir koji je uređena kako je e, uređena, sigurnost opskrbe plinom. Imamo postojeći okvir i njime se postiže ono što upravo ovdje, o čemu ovdje govorimo, a to je regionalna suradnja, e, načelo solidarnosti, e, na, dokazima, različiti scenariji koji se koriste kao podloga za planiranje da Dakle, to su ono što imamo. Iz toga e, čini se mi se da je ovaj, ovo, ove izmjene su preubrzane. E, dakle, ja imam određene dvojbe u pogledu toga pridonosili li ovo istinu e, poboljšanju skrbe. I treća točka, pa ću onda ujedno time i završiti. Dopustite da budem vrlo otvoren kao treće, želim reći da zapravo e, e, se ovdje ne bismo propisima trebali zadirati u geopolitiku. E, regulatorni okvir nikada nije neutralan. Regulatorni okviri ne mogu staviti nacionalne šampione, možete e, svakako uvediti regulatorne okvire koji će biti na korist e, potrošačima. I jedan i drugi pristup su opravdane, a Europska unija se odlučila ići putem e, koristi za same potrošače. I zapravo ovdje se javlja onda pitanje i projekta Sjevernog toka 2. I sada ako me pitate na koje projekte će ovo sve utjecati, ne treba vam puno mašte, ali većina postojećih plinovoda dobit će neku um, imat će neki oblik odobrenog odstupanja za nove plinovode, možda će se dobiti izuzeća. Ako pogledamo sve plinovode koje postoje, onda zapravo ima samo jedan koji ne se ne kvalificira ni za odobrenje izuzeća, niti za odobravanje odstupanja. A to je zeleni tok dva, što znači da u tom slučaju se primjenjuju europski propisi. I to je zapravo donosimo određene probleme. U literaturi se može puno toga čitati o ovlastima Europe, Europske unije i tako dalje. Ali sudeći samo na temelju literature, onda bi se moglo reći da se ovdje dolazi do eksporta o, e, o, ovlasti, odnosno regulatornog okvira. Međutim, ako imamo propise, onda ti, treba, ti propisi trebaju izjednačiti polazišnu osnovu svih dionika propisi ne bi trebali odlučivati o tome koji plinovod pa, će biti preferiran, koji ne, niti trebaju odlučivati o tome koje molekule su dobre ili loše. trenutak, onaj trenutak u kojem počnete arbitrarno donositi propise, a da se pritome te odluke ne temelje i ti propise ne temelje na određenim načelima, onda to e, neće pridonijeti e, onom cilju, a to je jačanju tog tržišta. Jer imate propise koje su arbitrarni, koji se tako primjenjuju u budućnosti. E sada, jasno kažem, a e, sjeverni tok 2 e, e, dostava plina iz Rusije. To su vrlo osjetljiva pitanja za koje treba pronaći rješenje. Propisi i regulatorni okvir nisu pravi odgovor na to. Hvala vam lijepa. Hvala. kao što ste primijetili, nisam nikoga prekidao. Dakle, no, kao što sam na početku rekao, drage kolege i kolegice, e, e, podijelit, ćemo ovu raspravu na dva dijela. Jedan dio su pravni aspekti i tu želimo biti što objektivniji jednako polazište, jednaki uvjeti za sve iz Europske unije i trećih zemalja. Drugi aspekt jest politički aspekt o kojem se često raspravljalo u parlamentu i tu imamo jasne rezultate naših rasprava, a to je da možda će neki projekt biti protiv toga, a naše mišljenje, mišljenje većine Europskog parlamenta jest da ovo može dovesti do određene napetosti među zemljama članicama. Iz političke perspektive mi smo raspravljali o tome u Europskom parlamentu. Ono o čemu sada želimo raspraviti jesu pravni aspekti jer želimo imati jednake uvjete za sve plinovode sada posljednji govornik, gospodin Rili, e, član savjeta dodatnog odbora energetske zajednice, e, također e, djeluje na institutu u Londonu te na u Atlantskom vijeću u Washingtonu. Prethodno je bio i e, profesor prava na sveučilištu u Londonu. Dakle, evo ovdje imamo još nekoga iz Londona. Riječ ima e, doktor Rele. Hvala. E, moj e, dobar prijatelj Andreas je govorio o sjevernom toku 2. Ja ću govoriti o drugim aspektima. Dakle, mi ćemo i jasno bio savjetnik za sjeverni tok 2 Dakle, dobro, moje informacije su e, sa e, King College-a. Dobro, vratimo se na izlaganje. Dakle, možete e, zapravo vidjeti puno toga iz onoga što sam, što sam pisao i objavljivao. No, drago mi je što je mogu kasnije govoriti više i o tome. Mislim da u središtu e, svega ovoga o čemu raspravljamo jest pravna e, sigurnost odnosno pravna sigurnost. A s druge strane su pitanje nediskriminatornog pristupa. I kada govorimo o tome, mislim da to treba sagledati i vidjeti zapravo na koji način izmjene direktive o plinu utječu na to. Dakle, prvo treba sagledati kontekst. Kontekst je ovdje vrlo važan. I prije nego što govorimo o izmjenama direktive o plinu, prvo moramo govoriti o primjeni postojeće pravne stečevine Europske unije. Imamo već e, plinovode, imamo južni tok e, i druge plinovode na koje se primjenjuje europski propisi. U oba slučaje oba slučaja um, imamo um, plinovode koji se uvozi plin u Europsku uniju. I ono, jedan od glavnih argumenata ovdje jest, ako govorite o nedostatku pravne sigurnosti, retroaktivnoj primjene, to je teško zapravo e, dosadno argumentirati, jer već imamo plinovode e, koji su uvozni plinovodi i koji, na koje se primjenjuje treći energetski paket i propise iz tog paketa. Dakle, ono što ovdje želimo e, jest zapravo e, i dojedna jasnoća. I e, u tom pogledu je razina rasprave je problematična i neodrživa. Mm, I to tako ako razmotrite sva na pitanja koje je parlament postavio, na ta pitanja imate odgovor komisije koja kaže da je to podnošenje zahtjeva za izuzeća. Dakle, ipak imamo, e, već postoji primjena e, europskih propisa na uvozene plinovode ako e, pak e, pogledate e, samu situaciju, onda ćete vidjeti prvog ili drugog pa, pa, energetskog paketa i koji su postali i prije uvođenja trećeg energetskog paketa i se potrošača u energetskom sektoru. Posljedica svega toga jeste da je fokus Europske unije bio očekivanja, očekivanja Uh, u sami same primjene propisa. sada što se tiče novih plinovoda, pitanje uvozne plinovode. Uh, što više, propisi koji će se primjenjivati su propisi koji već odavno postoje i nije uvozne plinovode. Ono što je ovdje ključno jest da komisija ovdje um, želi uh, jedan, ostvaruje se to dodate na sigurnost. No želim naglasiti još nešto. Ako se ove izmjene ne usvoje dok dokument, što znači ovime se e, zapravo daje dodatna pravna sigurnost sjevernom doku jedan koji u ovom trenutku ne postoji. Tako velik problem. Je li riječ o političkom pitanju? Ne. Jer problem koji se, poteškoća koja se ovdje javlja vezano za opera članka 36 i iz 2009. godine. Dakle, to smo reći cijeli niz poteškoća koje se tiču jedinstvenog tržišta, a to mm, znači ako e, je ako imamo premještanje transporta plinom na radi se 2006. godine ukazuje se na se na cijeli niz kada je riječ o sigurnoj opskrbi e, plinom. I e, problem je zapravo kako treba e, raditi sjeverni tok, a to je da će doći do fragmentacije ruskog tržišta. E, preko istočnih i e, zapadnih interkonektora i zapravo dolazi do podjele e, samog europskog tržišta i što naravno za sobom i rizik da dio Europe bude želim reći, zapravo želim ilustrirati E, ono što se vidi zapravo iz e, plinovoda Opal i sjevernog e, plinovoda Sjeverni tok. Što je posljedica ako se ne primjenjuje propisi Europske unije na uvozne importirate na europsko tržište jer jedini dionik koji preko Opala transportira plin u Europu jeste Gazprom. To znači da imate eksport ili drugim riječima uvoz e, ruskog monopola na jedinstveno tržište Europske unije, gdje zapravo treba primjenjivati propise Europske unije na uvozene e, plinovode na teritoriju Europske unije kako bi se zaštitio integritet europskog e, tržišta plina. Hvala. Well, as a double person during your speech. Vi ste se podvostručili u na početku. Naime, mislim da nije dopustivo da ovdje govorimo samo o pravnim aspektima jer postoje i ekonomski i politički aspekti. Ovdje smo trebali raspravljati i također zaključima vijeća, o tome nismo ovdje govorili. Htio bi se prvo, prvo ovdje novi projekti općine neće, neće se realizirati. Zašto ste rekli da su javne konzultacije dali E, toliki visoko stupanj, toliki stupanj e, podrške. E, brojke govori nešto drugo, smjene direktive. I pitanje gospodinu Riliju. Profesore Rili, prethodno ste rekli propisi Europske Evropske e, unije su primjenjivi i na Sjeverni tok 1, a onda kažete moraju se isti ti propisi trebaju se izmijeniti kako bi proturječno. Vi sjedite u gremima u Washingtonu, a vi znate da sankcije e, u e, da vi znate da tamo e, stoji da stajalište Amerikanice taj da treba biti protiv Sjevernog toka 2 i Rusije koje e, i reče da ova direktiva ne potiče jedinstveno tržište plina, da neće doprinijeti sigurnosti nego upravo suprotno od toga. Hvala vam lijepa. Uh, thank you very much. Prelazimo sada na izvjestitelji u Sjeni. Gospodin Krasnodevski. Posta toga za vrijeme ovo javnog saslušanja. Želim vam jednostavno reći u kojoj mjeri ne razumijem kritičare ovog teksta. Plinovodi u teritorijalnim vodama država članica moraju se moraju udovoljiti određenom broju tehničkih zahtjeva i, i E, unija vrijednosti i kolege se često pozivaju na te vrijednosti. Nažalost, na vrlo selu. Gospodin Manfred Weber, i gospođa Hirš, ali isto tako zastupnici iz Bundestaka. Da, i gospodin Brok je u tom članku, re... možda će kasnije biti drugih propisa na koji će se to odnositi, e, vidjet ćemo hoće li se izdavati izuzeća ili neće. Dakle, govorilo se o sjevernom danosti, nešto što je jako lijepo iza čega se političari skrivaju. O tome se često govori na vrlo pompozan način. Međutim, li se da je Lenin postojao i čuvena njegova rečenica bila je da će se kapitaliste objesiti. Što se tiče ovisnosti u Rusiji, Tu je također izvjestitelj u Sjeni i to je naš kolega Petersen. Hvala. Govorit ću danski. Dva je vrlo osjetljivo pitanje u mojoj zemlji, odnosno danskoj. Neću se sada baviti našim unutarnjo političkim pitanjima u vezi s time, ali želim naglasiti neka načela, odnosno mi želimo imati unutarnje tržište i želimo jednaka pravila za sve i želimo pružiti pravnu sigurnost svima, na temelju čega možemo razraditi i transparentne odredbe. I to govorim misleći na ono što imamo pred sobom sada, jer u ovom prijedlogu prepoznajem neke probleme, naročito kada pomišljam na mogućnosti koje se daju zemljama članicama u smislu dobivanja izuzeća u odnosu na postojeći prijedlog. U klubu ALDE nas zabrinjava upravo mogući domet koji bi mogla ta izuzeća imati. To bi moglo na neki način ugroziti zajednički dogovorena pravila. Tako da ćemo mi iz kluba ALDE podnijeti određene amandmane kako bi učinili ova izuzeća ovisnima o jednoj analizi komisije, odnosno komisija mora procijeniti mogućnost davanja izuzeća, odnosno je li razumno da neka zemlja daje izuzeća. Jer ako to ne učinimo, time ćemo ugroziti sam značaj jedinstvenog tržišta i postojanje jednakih pravila za sve. Dakle, mi ćemo s naše strane podnijeti određene amandmane upravo u tom pravcu kako bi dodjela izuzeća ovisila upravo o procjeni komisije i to tako da postavimo što čvršće temelje za daljnji rad na sigurnosti opskrbe plinom u budućnosti. Hvala. Sljedeći govornik, izvjestitelju u sjeni, gospodin eh, Tomans. Hvala. Pitanje za gospodina Borharta. Gospodin eh, Pestelije rekao da direktiva bi eh, mogla dovesti do određenih nesigurnosti. Znam da se trenutačno u vode velike rasprave i sa Italijom i sa Španjolskom. E sada, eh, kako se kako u uniji imati drugčija pravila za sve. Jedna pravila za gotovo sve, a druga pravila za one koji žele kupovati ili prodavati plin kada žele, gdje žele i po kojoj cijeni žele. To nikad nećemo prihvatiti. I drugo, kada govorimo o sigurnosti opskrbe, ovise naši životi. Ne pretjerujem. Znate da su provedene studije prema kojima ako ste više od šest sati izloženi krajnjoj hladnoći, imate e, vrlo visoku stupu smrtnosti među starijima. Dakle, Promatram s nelagodom e, ovakvu lakoću s kojom neki ulaze u raspravu i nama koje se određuju tržišnim mehanizmima, a ne politikom ili političkim igricama. Pametna i ispravna rješenja sa gospodarskog stajališta koja su više nego nužna, tako da pozdravljam ovu inicijativu i napore koje ulaže u Europska bez ikakve zadrške provesti. Evo, to je moj poziv Europskoj komisiji i još jednom se ispričavam što sam zakasnio na raspravu. E, dopustite da se prvo zahvalim stručnjacima i na sama činjenica da su ovdje iznijeli vrlo različita stajališta, to ukazuje na to da e, zapravo razmatranje pravnih aspekata ne možemo razmatrati pravne aspekte ne možemo razmatrati odvojeno od političkih aspekata. E, moramo uzeti također i geopolitičke aspekte i mnogo drugih aspekata. I stoga mislim e, da bi bilo puno važnije zapravo govoriti o toku dva, nego gdje prizivati određeni konstrukt koji će s jedne strane mnogo toga e, spriječiti, a s druge strane omogućiti cijeli niz izuzeća i odstupanja. To ne pridonosi povećanju pravne sigurnosti, e, nego upravo suprotno. Ono što mi želimo u Europe jeste pravna sigurnost, e, sigurno u Nizozemskoj nije tako e, velika, manje nego u prošlosti, ali što je više po proizvođača, to je bolja situacija dolazi do povećanja e, potrošačkih cijena i to onda moram reći zbog toga što se zapravo može li se u trenutku kada Rusija e, vodi rat protiv zemlje, zemlje koja ima potpisan sporazum sporazum o e, stabilnosti i pridruživanju sa Europskom unijom i Rusija koja zapravo u toj situaciji sve to mogla bi reći ne. Međutim, kada govorimo o uređivanju tržišta, energetskih tržišta Europe, a u ovom e, našem kontekstu uređivanje tržišta na plina, ima nešto što bi me posebno e, zanimalo. Gospodin Rajli je rekao da promjenom, odnosno izmjenom i stoga bih htjela da mi on to još jednom pojasni. A gospodin Borhat to vidi drugačije i od imamo predstavnika Endergasa, e, dakle istočno poduzeće, dakle kako vi to vidite. Gospodin Rajli je rekao Europskog suda da e, da svoje tumačenje situacije. E, dakle, moj klub je mišljenja da e, sa izuzećima e, treba, da tu trebamo biti mnogo restriktivniji i stoga bih ja postavila pitanje komisiji i gospodinu Rajliju zašto uopće davati izuzeća? Zašto pružiti mogućnost e, izuzeća za e, plinovode i za pa, plinovode koji povezuju zemlje Europske unije i e, zemlje iz europskog susjedstva? Hvala. Hvala poštovanim kolegama i hvala svima na pitanjima. Sada je vrijeme da čujemo odgovore na pitanja. Bilo je nekih pitanja za komisije, tako da vas molim da odgovorite dosta sažeto, jer nam je prostalo nekih dvadesetak minuta, ne više. Hvala i na ovim pitanjima. Sada neću odgovarati na sva pitanja pojedinačno, nego ću se pozabaviti općenitim temama. Dakle, gospođa Koppel, gospodin Langen, gospodin Tuames i gospodin, e, Harms gospođa Harmsu pitali o pravnoj sigurnosti. Pa mm, tvrnja da ovim prijedlogom uvodimo pravnu nesigurnost je zapanjujuća, moram reći, jer je ovo prvi puta da imamo zajednički pravni okvir za sve takve projekte i ne znam kako bi to moglo uvesti pravnu nesigurnost. Pravna nesigurnost postoji jer imamo različita tumačenja, imamo različite prakse u vezi s time. Primjenjuju li se e, pak, treći paket za energetiku na te plinovode ili ne? I ovdje kažemo da se on primjenjuje, to jasno i glasno. Također, kada je riječ o novim plinovodima, kao što je rekao gospodin Gorhao, reći da uvodimo veću složenost zato jer treba pribjegavati izuzećima ili treba sklopiti međuvladini sporazum, pa oprostite, to su već postojeća pravila i to je već predviđeno u našem sustavu i nije mi zašto, zašto jasno zašto bi se reklo da onda ne ulazimo u suštinu sustava i da ne primjenjujemo nikakva europska pravila na našem teritoriju. Ne znam kako bi to moglo biti spojivo. Gospođo Harms, u vezi sa sjevernim tokom 1 i pravnom sigurnošću u tom smislu, da, on je postojeći plinovod i potpada pod moguća izuzeća i sada njemačka nadležna agencija treba vidjeti koja će izuzeća biti potrebna kako bi se taj plinovod uskladio sa izmjenama i dopunama. No, općenito ovdje želim reći da to nije tek takvo pravo, jer mutatis mutandis na izmjene također primjenjujemo i uvjete i kriterije koje se odnose na izuzeća za novu infrastrukturu. Dakle, ne možete reći, tu govorim i vama, gospodine Langen, da budući da postoje izuzeća, da je to dokaz da je to zakon osmišljen za Sjeverni tok 2. To je rekao također i profesor Goldhaus. Imamo i sve ostale plinovode koji bi potpali pod ovaj propis. Nije riječ samo o Sjevernom toku 2. Postavljeno je pitanje koristi. I to se nadovezuje na procjenu učinka. Mi u komisiji smatramo da već postoji pravni okvir i da ovo predstavlja tek pojašnjenje postojećeg pravnog okvira i da ovaj prijedlog ne donosi nikakve suštinske, gospodarske, socijalne ili ine probleme koji bi zahtjevali procjenu učinka. To smo rekli. Kada je riječ o koristima, recimo, nemojmo okolišati oko problema. Uzmimo primjer jedinstvenog dobavljača s istoka, to je Gazprom. Imamo 180-190 milijuna kubika plina koji dolaze od Gazproma iz plinovoda kojima upravlja proizvođač koji upravlja i prijevozom i ono što mi kažemo je da tom strategijom su oni već desetljećima na dominantnom položaju u brojnim tržištima, u nekim slučajevima čak i u mjeri od 100%, a komisija je utvrdila dokaze da je na jugoistočnim tržištima to dovelo do zloporabe takvog monopola. A mi to želimo spriječiti, dakle razdvajanjem, pristupom trećim stranama i ostalim kriterijama mi možemo to učiniti. Da, možete reći da, ali dopuštate izuzeća. Da, ali pod uvjetima da to ne iskrivljuje tržišno natjecanje, da je to u skladu sa unutarnjim tržištem i da to ne ugrožava sigurnost opskrbe. I to treba promatrati skupno. I na kraju, budući da je gospodin Langen postavio pitanje o konzultaciji, odnosno savjetovanju, 34 e, ukupno, 22 e, kritična i 12 pozitivna. Da, ali ako pogledate popis kritičnih napomena, to možemo preokrenuti i možete vidjeti gdje postoje jasni gospodarski interesi u vezi sa Sjevernim tokom 2. Zato sam rekao da ćemo uzeti ovaj e, rezultat zdravo za gotovo, ali nećemo ga precijeniti. To jest pokazatelj, ali nas to nije iznenadilo to smo očekivali. Hvala. Imamo e, i drugi krug pitanja koji smo predvidjeli. No, kolega Lange, molim vas, 30 sekundi, stvarno. Što se tiče izuzeća, gospodin Borhat je rekao da postojeće plinovode, dakle da se na, postojeće plinovode neće primjenjivati novi, među ostalima med, gas između Alžira i Španjolske, e, Sjeverni tok 1 i ostali. Tih pet uvoznih plinovoda, e, na njih se danas ne primjenjuju postojeći propisi, a analiza komisije vijeće bila je je da to stvara do određene probleme. Zapravo, što, e, kako možete reći da će svi profitirati od izuzeća? Hvala, molim vas odgovorite. Pa, ono što sam rekao jest sljedeće. Izuzeća su uvjetovana i te uvjete treba procijeniti, ali postojeći plinovodi koje ste spomenuli, dakle u tom slučaju postoji pitanje retroaktivnosti, ne u smislu e, koje je spomenuo gospodin Goldha. Tokove plina u plinovodima koji već desetljećima postoje. Dakle, izuzeća, kao što smo rekli, trebaju biti vremenski ograničena Dakle, izuzeća ne smiju se primjenjivati vječno i naravno izuzeća moraju zadovoljiti spomenute kriterije. E, gospodine Patisija, ipak na kraju krajeva treba razmotriti što su zemlje članice poduzele u vezi sa izuzećima i ako to nije bilo po propisima, onda možemo intervenirati. Hvala gospodine Piseli. E pa samo kratko, Drago nam je što je komisija preuzela nešto do onoga što smo mi spomenuli, dakle razlikovanjem e, kompanijama za naftu i plin u trećim zemljama i aktivnosti koje obavljamo zajedno sa proizvođačima plina i sa određene kriterije, određene preduvjete. Dakle, ako jedna zemlja članica može obrazložiti zahtjev za izuzećem na temelju dakle sa vrstom ulaganja, sa sporazumima koje ste potpisali, sa tradicionalnim, posebno dogovoriti. Otvoreni smo za sve mogućnosti. Izvolite. Hvala. Evo, samo kratak logo komisije koji će zatvoriti ovo sivo područje u zakonodavnom okviru Europske unije. Tržište je ključno i za sigurnost opskrbe i ono se temelji na povjeru naš proizvod i moraju vjerovati tržišnim silama. U Europi nikome ne treba plin, svima trebaju razvijeta, grijanje, udobnost, neke kemijske tvari. I to bi se moglo prevoziti drugim putovima. Postoje druge tehnologije i druge načini za to. Plin je također u konkurenciji sa drugim energentima. opiranju, opiranje izmjenama i dopunama direktive komisije je štetno industrije plina u Europi. I čudi me da su one kompanije koje se protive tom prijedlogu one koje zapravo pokušavaju doći do poslova u Europi. To je ono što ne shvaćam. Ova direktiva pojašnjava pravila za ulaganja. Ja se već bavim plinom čitav život i mogu ulagati i u pravnom praznom prostoru, ali i kada postoji pravna eh, sigurnost. Ali sve ima svoju cijenu. Ako je rizik vrlo visok, onda to znači da smo u pravnom vakumu i postoji mogućnost špekulacija. I ako mislite da europski potrošači trebaju to platiti, e pa s time se ne slažem. Pravna sigurnost i pravne odredbe daju jednake mogućnosti svima, svim europskim potrošačima i igračima na tržištu, e, jer se to mora regulirati. Hvala, izvolite. Regulirati. Hvala, izvolite. Dakle, e, plinovodi koji dovode plin nisu u pravnom vakumu. Postoje i pravne odredbe u zemlji porijekla i također se ravnaju u pravom mora. Dakle, postoji UNCLOS, tijelo i zakonodavni okvir koji to uređuju i također određuju tko je nadležan za procjene učinka na okoliš i tako dalje. Dakle, trebamo kada vodimo pravnu raspravu razlikovati između načina na kojima se upravlja plinovodima i predložena izmjena i dopuna može na to utjecati. I to je važna rasprava jer treba vidjeti u kakvom se pravnom okruženju nalazimo. Ne kažem da postoji sam po sebi problem sa revizijom, ali ova izmjena i dopuna bi mogla dovesti do vrlo složene pravne situacije. I još jedna napomena. Evo, samo da se podsjetimo gdje se nalazimo. I tu ću se nadovezati na pitanje energetike i sigurnosti. Dakle, sigurnost opskrbe, to znači energetska sigurnost i to po prihvatljivim cijenama što ide na korist potrošačima. Evo tako definiram energetsku sigurnost. Ako vidimo okretanja na tržištu plina u Europskoj uniji u posljednjih deset godina, vidimo da je došlo do dvije pojave. Prvo, porasla je konkurencija, a drugo, smanjile su se cijene. Osim toga, imamo i treću pojavu, i to smo čuli od komisije, kada je pripremala te svoje otpornost uh, u izradi ove direktive vidimo također da se e, povećao i sustav opskrbe u posljednjih deset godina i razlog je tome jednostavan jer je komisija savršeno odradila posao i u hardveru i u softveru, dakle o tome stalno govori Ševčović, dakle hardver to su znači e, interkonektori i software, to su tri energetska paketa. I to je ono što pruža energetsku sigurnost, onako kako je ja vidim. I osim toga, i tu se nadovezujem na ono što je spomenuto prije o ulaznim točkama. Dakle, osim toga, želite imati što više ulaznih točaka jer to znači da netko dovozi novac, jer mogućnost izbora je javno dobro. Što više imate, možete više toga koristiti. I smo spomenuli. Dakle, svaka dodatna olazna točka je nešto o čemu valja raspraviti, jer ona može poboljšati otpornost sustava i energetsku razlike, a to je pravo tržišnog natjecanja. Dakle, Europska unija se e, sa velikim igračima, ne govorim tu samo o plinu, nego o Microsoftu, o Googleu, o najvećim igračima na njihovim tržištima i također ste se suočili sačiniti. Postoje alati za to i ako neko zorabi E, moć na tržištu zbog svojeg položaja, imate alate kojima možete riješiti taj problem i to je legitimni alat zato jer on e, osigurava dobro funkcioniranje tržišta i ja bih imao povjerenje u to. E, shvatio i ravnatelj Vorkad iz komisije želi odgovoriti na pitanje. svaka priobalna zemlja može definirati uvjete za plinovode u svojim teritorijalnim vodama i isključivom Drugim riječima, to znači da će najsiromašnije zemlje u EU morati platiti najviše cijene za plin. I to je ono što se sada događa. Da se otpornost povećala i radimo puno na tome hvala i to zato što smo radili na raznovrsnosti opskrbi. E, e, pokušavam dakle sada vidjeti E, sve e, ovo plinu Evropsku uniju. Hvala. Sada riječ ima on really. Slažem se s doktorom Burkhardtom u jednoj stvari. Kada govorite o tome e, kako se otpornost stvorila zahvaljujući radu i Europske komisije i energetskim poduzećima i drugima jer e, problem sa sjevernim tokom 2 je da se upravo podriva ta otpornost. Sve to u redu, ali zapravo ništa ne pomaže. Cijela stvar je vezana za Gazpromom i antitrustovim predmetom jest koliko je Gazprom zapravo ozbiljan. Oni su govorili kako su vrlo otvoreni i jako pozitivni i da će dopustiti da se uvjeti izmjene. Međutim, i jedino za dugotrajne ugovore. A gotovo svi ugovori koji se odnose na baltičke zemlje su kratkoročne prirode. A ako pogledate sve što je Gazprom načinio u odnosu na sadašnje ponude, jednostavno nema gotovo